Mes chers collègues, nous allons commencer notre séance. Dragi kolege, započet ćemo s radom. Avant de commencer notre séance, prije no započnemo s radom, je voudrais euh, d'abord Htjela bih htjela bih se najprije obratiti prijateljima Belgijancima i osobito žrtvama nesreće u Lovenu, do koje je došlo 18. veljače tekuće godine. U ime našeg doma želim uputiti izraze sučuti obitelji mladića koji je izgubio život i najiskrenije sučut svim onima koji su povrijeđeni i proživjeli ovu tragediju dan nam današnjeg uzroci nisu poznati, istrage su pokrenute i čim dobijemo bilo kakve zaključke, učinit ćemo sve što je u, našem, u našoj moći da unutar provedbe četvrtog paketa, željeničkog paketa, pouke koje ćemo izvući iz ove nesreće iz Luvena budu izvučene. Željenička sigurnost, dragi kolege, je apsolutni prioritet našeg odbora. U vlaku iz Luvena bilo je 80 osoba, 27 je povređeno. Znamo da su željezničke nesreće popraćene teškim posljedicama. Europa će ponuditi svoj dio rješenja. U svakom slučaju ponovno izražavam su svoju sučiti solidarnost e, cijelokupnom belgijskom narodu koji je suočen s ovom tragedijom. A sada možemo započeti s radom. Dnevni red možemo usvojiti ukoliko nema prigovora. Koliko vidim, nema prigovora. Možemo toga započeti s prvom zajedničkom raspravom koja se tiče upisa osoba koje putuju putničkim brodovima. Se radi o izvješću gospođe Bilbao o sustavu inspekcije za sigurne inspekcije redovnih eh, putničkih brodova i brzih putničkih plovila i izmjene direktive Europskog parlamenta i vijeća Zatim e, rasprava gospođa Juto. S obzirom da imamo veliki dnevni red, predlažem zajedničku raspravu za ovaj dosije, za ova tri dosija koja je povezana uz e, pomorsku sigurnost. Tako da pozivam e, izvjestitelje gospođu Bilbao, gospodina Rikija i gospođu Juto da predstavi svoje projekte. Nakon toga da ću riječ raznim izvjestiteljima u sjeni. poštujući klubove zastupnika i njihov redoslijed i sve one zastupnike koji žele uzeti riječ. Želim zahvaliti gospodinu Simonsu, gdje je? Tu je. Hvala vam što ste došli i dobrodošli na sastanak našeg odbora. Vi ste izvjestitelj za Europski ekonomski i socijalni odbor. Vi ćete imati kratko izvješće od tri minute, ali što je kraće, to je gušće a za kraj pozvat ćemo komisiju da odgovori na sva posljedna pitanja i vi ćete imati ograničen e, ograničenu minutažu. Sada, dakle, odmah predajem riječ našim izvjestiteljima, a počnemo s vama. Gospođo Bilbao, izvolite. Najpša hvala Zahvaljujem. Ja bih također htjela ponoviti e, o riječi solidarnosti koje je izrazila predsjednica. E, forma parte una Ova direktiva je dio cjelokupne revizije koja se bavi europskim e, zakonodavstvom o sigurnosti putničkih plovila u okviru programa RIFIT a ideja je da se poboljša, pojednostavi e, zakonodavstvo i svakako slažemo se s tim ciljem. Europski parlament e, složio se s mnogim izmjenama koje su uvedene u e, pomorskoj sigurnosti i stoga smo i ranije već radili na paketu za pomorsku sigurnost, ali htjeli smo također da ovaj zakonodavni prijedlog prođe kako bismo modificirali zakonodavstvo o putničkim brodovima. Ovo zakonodavstvo e, je uvelo e, obvezu digitalne notifikacije podataka putnika sa harmoniziranim postupcima putem jedinstvenog e, prozora Windova i taj sadašnji sustav podataka putnika koji su podaci koje drže tvrtke će sada značiti i da će se E, podaci bilježiti u elektroničkom sustavu i slati ovim jedinstvenim e, sustavom. E, postoji tu jedan novi, nova potreba da se pohranjuju podaci o putnicima na plovilima. Slažemo se s time ali to mora biti usklađeno sa područjem primjene samog zakonodavstva. Što se tiče samog predloga, načelno mi se slažemo sa cjelokupnim e, idejom i ciljem pojednostavljenja i pojašnjenja zakonodavstva i osiguranja veće pravne sigurnosti i želimo također jačati jedinstveno tržište i e, u ovom pogledu. što se tiče tehnološke inovacije, Ono mora imati ključnu ulogu u ovom izvješću jer e, svi znamo koliko je važna tehnološka inovacija. Već govorimo o dronovima i robotima i drugim faktorima, a tu tehnologiju treba zauzdati da najbolje služi našim ciljevima. Ali ovaj sustav digitalne notifikacije putem ovog single window sustava je također važan, jer kada recimo imate e, putovanje duže od 120 nautičkih milja, onda to treba E, podatke treba e, bilježiti i e, želimo da nacionalna platforma bude temelj za europsku platformu u budućnosti. Neki misle da je to možda malo previše i provokacija, ali dobro. možda ono što se danas smatra provokacijom će u budućnosti biti pravo rješenje. Također mislimo da postoji mogućnost da se bolje iskoristi fleksibilnost za operatere na kraćim plovidbama i ima još i treća mogućnost o kojoj smo raspravili sa dionicima i sugovornicima u ovoj inicijativi. Dakle, ova treća opcija je notificiranje informacija putem elektroničkih sustava koji su već odobreni u zemljama članicama. Dakle, postojeći sustavi koji e, su odobreni i koji brzo funkcioniraju. Ideja nije E, ništa e, onemogućiti u radu, nego samo osigurati da budu sigurni i pouzdani u radu. Naime, radi se o lokalnim plovinima i naravno njih treba sagledati u lokalnom kontekstu. Također moramo razmišljati i o zaštiti podataka. E, podaci se moraju koristiti samo u svrhe ove direktive. Dakle, ono što predlažemo je da podaci se automatski brišu onog trenutka kada e, je završena njihova uporaba, odnosno kada im više nisu potrebni. Dakle, što se tiče osoba sa posebnim potrebama, recimo u hitnim slučajevima ili tako, u ovom e, trenutku se takvi e, podaci dostavljaju samo na dobrovoljno osnovi, ali trebamo ići dalje od toga, jer kada se dogodi neka hitna situacija ili neka nesreća, takvim će ljudima trebati posebna potpora i pomoć. Ako to se ne zna unaprijed, onda se riskira njihova sigurnost. I sigurnosti drugih putnika. Onda je to nekima možda kontroverzno, ali važno je govoriti o tome. Što se tiče delegiranih pak akata, u ovom predlogu e, zamisla je bila da za to bude neograničeni rok. Mi mislimo da bi rok trebao biti pet godina s mogućnošću produljenja. E, to bi također onda trebao e, odobriti parlament. također mislimo da bismo trebali smanjiti na tri mjeseca vrijeme koje je na raspolaganju komisiji za kontakte sa zemljama članicama i obvezama od strane zemalja članica. Naime, mislimo da ako e, je vrijeme dulje od toga, to bi moglo biti problematično. Nadalje, trenutno se evaluira tekuća direktiva od strane e, komisije koja će to podnijeti parlamentu. Dakle, želimo čuti od komisije u roku od dvije godine nakon e, implementacija, ne kako se trenutno predlaže sedam godina. Evo, to su ključne stvari iz našeg izvješća. Hvala. Su... Mm. hvala gospođo Bilbao. Sada predajem riječ gospođe Juto o pravilima i normama koje se tiču putničkih plovila. Zahvaljujem e, predsjednice. E, već smo imali e, prvi, e, prvi razgovor o ovome na sastanku i nekako čuli smo načelno, okvirno kakva je situacija sada. Gledamo ovu direktivu i standarde sigurnosti za equivalentne tvari. Cosa non è eh, inserito all'interno della direttiva secondo la Commissione? Dakle, čelika ili sličnih materijala. Dakle, u prvom eh, imamo razdoblje ekskluzije za četiri mjeseca, mjeseca Zatim imamo jedan cijeli nid, niz legislativnih eh, stvari eh, kojima se daje mogućnost isključenja u postizanju eh, određenih standarda. Eh, također zatim za neke offshore usluge koje su samo za prevoz osoblja na radno mjesto, a ne putnika, dobro jesu posebni putnici, ali oni su posebni putnici, a ta situacija još nije u potpunosti definirana što se tiče konkretnih karakteristika tih prevezenih eh, radnika, odnosno putnika. Znači to sada komisija pregledava pa to još nije u okviru direktive, odnosno eventualno je isključenje. Zatim isključenje natječaja za eh, prijevoz putnika sa manjih na veće brodove, na primjer za eh, kruzere. I također eh, imamo situaciju za jedrilice, a, gdje se situacija donekle pojašnjava, a važno je da e, u direktivi jasno razlučimo te specijalne situacije gdje postoji cijeli niz e, sivih zona koje nisu u potpunosti razjašnjene od strane komisije. Što je pak uključeno to su plovila, putnički brodovi, putnička plovila od aluminija koje dakle prijedlog komisije ima tri ključne stvari koje želi razmotriti. Prvo je potreba da imamo odgovarajuće odredbe za isključene kategorije jer znamo da može postati cijeli niz međunarodnih propisa koji bi mogli se odnositi na te isključene kategorije koje stoga moramo uključiti. Moramo također imati odgovarajuće referentne standarde na europskoj razini i komisija bi nam trebala dati određene smjernice kako bi se osiguralo da brodograditelji ispunjavaju sigurnosne standarde za sve plovila i ona koja su trenutno isključena iz područja primjene ove direktive. Sljedeća stvar je transparentnost. Kako bi se zadržala najveća razina transparentnosti, svako izuzeće e, mora biti objavljeno na javnom internetskom sajtu. A zatim imamo i socijalne aspekte. To zašto? Zato što Europska unija treba e, jasno promicati e, socijalna pravna radnika i osigurati e, prave i prihvatljive uvjete rada i obuke kako bi e, svi timovi na plovilima imali najviši standard sigurnosti. Anche una posizione chiara del Consiglio. I također u sljedećem aspektu komisija ima vrlo jasan stav, posebice što se tiče izuzeća e, koji se odnosi e, na aluminij koji se smatra jednako vrednim e, čeliku. Francuska želi iz, isključenje, odnosno izuzeće od 14 godina kako bi mogli nastaviti proizvoditi aluminijske brodove. Drugo izuzeće je posebna pomorska područja, to je za Grčku geografske oznake koje se koriste posebice oko otoka, a koje pomorsko područje prilično e, otežavaju definiciju tog maritime area, pa se govori o, isključ, o isključivim posebnim područjima za Grčku za razliku od drugih zemalja članica koje imaju jasno definirani pomorski prostor. E, također, komisija i parlament e, govore eh, o načelno o tom eh, pomorskom prostoru osim za Grčku koji će imati izuzeće. Eh, niz izvjestitelja u sjeni dalo je svoju svoje mišljenje, a rok za podnošenje amandmana je 9. ožujka. Hvala vam gospođo Juto. Sada predajem riječ gospodinu Rikeu koji je naš izvjestitelj o sustavu inspekcije i korištenja roro brodova i putničkih, brzih putničkih plovila. Izvolite, gospodine Rikvi. Hvala, predsjednice. Posjećam samo da se ovdje radi o jako osobitom eh, osobitim prevoznim sredstvima fe, o roro brodovima, dakle tu se ne treba podsjećati da je bilo jako spektakularnih eh, nesreća u Europi i drugdje. Svaki put eh, je bilo po, bile su stotine žrtava i posjećam da su roro brodovi također i putnička plovila jer prevoze vozače kamiona, što znači da može se desiti da ima po dvije stotine tri stotine putnika, dakle istovremeno su to i putnički brodovi. Od se radi o prijedlogu u okviru refita, koji je omogućio da dvije direktive e, postoje istovremeno, tako da tu ima i preklapanja i praznina. Stoga komisija predlaže da se ukine jedna direktiva 1999-35 koja predviđa e, konkretne inspekcije za brza putnička plovila i goru brodove, te da se izmijeni direktiva 2016 e, koja je utemeljena na procenama rizika izvjestitelj podržava prijedlog komisije koji za cilj ima da se e, osigura bolji bolja provedba mjera bez pravne praznine, ali isto tako i da se izbjegnu preklapanja. Nekoliko stvari treba pojasniti u okviru ovog prijedloga komisije. A s ciljem da se pojasni tekst, osobito glede pojašnjenja, odnosno definicije cijena za luke i nekih interpretacija koje dovode do određenih e, nesnoća. Dakle, koje su ključne teme ovdje? Članak 5. stavka prvog popunjava i prazninu i nejasnoću. Tiče se toga da se mora e, zajamčiti rok između dvije inspekcije kako ne bismo imali dakle dvije inspekcije u roku od 15 dana što ne bi imalo smisla dakle tu se treba zajamčiti manevarski prostor kako bi između dvije inspekcije prošao barem neki minimalni rok e, dakle treba biti inspekcija svaki šest mjeseci dakle dvije godišnje ali barem minimalnih e, mjesec dana između odnosno dva mjeseca između dvije inspekcije, jer za ovakve brodove probleme eksploatacija u visokoj, u punoj sezoni jednostavno mogu imati problema za e, funkcioniranje, odnosno ako dođe do redovitih e, inspekcija. Liberté pour e, prendre en compte les impératifs commerciaux, tout en permettant effectivement. Dakle, na taj način se može zajamčiti da se obave inspekcije isto tako na valjan način. Druga stvar je jako važna, članak 5. stavka 3. E, dakle, neće biti inspekcije kada se dođe do promjene destinacije. Ja mislim da ta pošteda ne treba biti odobrena jer imamo nejednakost postupanja u nekim državama članicama. Neke države članice traže da se ponovno e, provode inspekcije kako bi se zajamčilo da e, određena plovila e, da poštuju sigurnosne mjere. Ja sam išao u luke i plovili smo i dakle inspekcije se provode i u lukama i tijekom plovidbe. I traži se dakle kapiteni i e, luke traže barem da imaju te dvije stvari, dakle da ima minimum taj prostor od e, vremenski prostor od dva mjeseca, a druga je malo složenija. Naime, Unija daje kvote inspekcija državama članicama ovisno o broju e, djelatnih brodova. Dakle, Unija provjerava da li države članice ispunjavaju svoje kvote. Dakle, vidimo da je to ozbiljna i važna stvar, ali te kvote su usklađene po prioritetima 1 i 2 koji su definirani i po vrsti brodova i po učestalosti kontrola. I tu se uviđa da putnički brodovi o kojima smo govorili, koji predstavljaju neke jako konkretne sigurnosne probleme, nisu sustavno smatrani brodovima visokog sigurnosnog rizika, a ipak jesu. Stoga države članice često imaju mogućnost e, provjeravati, odnosno godišnje ili dva put godišnje kontrolirate brodove, što je po mom mišljenju apsolutno nužno, imajući u obzir konkretne opasnosti koje mogu predstavljati, a ako žele ispuniti svoje kvote, onda ne moraju ih svake godine e, kontrolirati. Dakle, e, namjera naša jest da u direktivu uključimo te brodove pod kategoriju A, a to su brodovi visokog sigurnosnog rizika, dakle da e, budu u kategoriji visoko prioritetnih e, i kako bi ispunili svoje e, kvote. Dakle, jer države članice ne ispunjavaju kvote ako e, kontroliraju sva putnička vozila i roro brodove, a ispune ih ako to ne naprave. Dakle, situacija je dosta složena, no e, činjenica je da moramo uvijek imati na umu da te brodove mora prioritetno, moramo prioritetno provjeravati jer predstavljaju opasnost ako ih se ne smatra prioritetnima za kontrole. Eto predsjednice, imali smo već e, sastanke s izvjestiteljima u Sjeni i nastavit ćemo. Ovo je jako stručna tehnička rasprava ove uredbe i mislim da ne bi trebalo biti puno problema oko nje. Najpša hvala gospodine Rike, a sada otvaram raspravu. Započinjemo s vama, gospodine Pobijes. Nemojte okljevati, komisija je tu, komisija će odgovoriti na naša pitanja. Dakle, izvolite, imate riječ na dvije minute. Zahvaljujem predsjedniče. Evo ja ću za početak reći da izmjena ove direktive je, znači direktiva 45 je zanimljivo i omogućiti će ravnomjerniju bolju situaciju koja nije bila u izvornom predlogu jer postoje različite tumačenja na razinu nacionalnih tijela. Dakle, na ovaj način bi se zajamčila visoka razina sigurnosti za putnike, i istovremeno omogućilo pojednostavljenje sustava, a koje mislim da će e, smanjiti neke dodane troškove. Tako zapravo da se zapravo slažemo sa idejom isključenja e, putničkih brodova manjih od 45 metara, također da se isključe offshore vozila i također e, za prevoz članova posada. Slažem se sa tim isključenjima. Dakle, i slažem se sa pristupom e, za aluminije, pa smo pogledali prijedloge amandmana koje mislimo da možemo poduprijeti posebice kada idu u smjeru da se zajamči više transparentnosti a posebice naglasi potreba da komisija svakoj zemlji članici dada dobre smjernice za standardizaciju situacije, posebice za brodove manje od 45 metara. Poglačimo još i neke druge amandmane do 9. ožujka, ali načelno predlog podopiramo. Najviše hvala sada predajem riječ gospođi Montero. Najljepša hvala predsjednice. Želim iznijeti dva prijedloga. Ko se tiču izvješća gospodina Rikea i ovog gospođe Bilbao, ukoliko mi dopustite. Mi smo pratili tehnološki razvoj sektora. Treba preći, dakle, na digitalizaciju i to je od ključnog značaja. I trebamo paziti na kratka putovanja među malim otocima ili putovanja, kratka putovanja između otoka i kontinenta budu očuvana. I još jednu stvar koju želim reći, dakle, e, što se tiče prikupljanja podataka prije polaska broda, predviđa se 10 minuta za to. Mislim da treba razmisliti o tom roku 10 minuta koji je iznimno kratak. Naime, e, krstarice isto tako treba uzeti u obzir i ne znam kako to možemo provesti. Zatim tu je i informacija o državljanstvu putnika. Mislim da postoje već neki zahtjevi koji se tiču elektroničke pošte, no zašto mi tu ne bismo dodali u te informacije i datum rođenja? Dakle, mislim da su to neke informacije koje bi trebalo tražiti. Zatim, e, definicija ovih 20 nautičkih milja. U konvenciji se radi o 20 milja od obale. Dakle, u konvenciji Međunarodne organizacije rada ima jedan kriterij koji možemo uzeti u svoj korist. Mislim, koji ide na našem smjeru. Zatim želim zahvaliti gospodinu Rikeu na njegovom prijedlogu. Imam jedan prijedlog e, o e, roro brodovima. Htjela bi znati da li možemo da li nam se može pojasniti to izuzeće u ovoj novoj direktivi izuzeće inspekcija ili će oni ti brodovi imati redovite inspekcije jer neki brodovi se koriste samo sezonski. Najviše hvala. Ja neću svima produžavati e, riječ, e, molim vas da zadržite riječ i hvala što, sam, što ste me unaprijed obavijestila. Sada predajem riječ gospođi Ajala Sender. Hvala predsjednice. Želim nešto reći o izvješću gospođe Ajuto. Najprije zahvaljujem izvjestiteljici na prijedlogu koji je iznijela. No moram reći da sam dosta zabrinuta jer u okviru refita tu se nastoje pojasniti stvari, no vidim da glede čitavog niza elemenata se predviđaju izuzeća u provedbi direktive i tu se postaje pitanje zaštite. Naime, neke stvari više neće biti obuhvaćen tekstom, a o tome smo do sad raspravljali, da ne bude tako. Željeli bismo da brodovi koji su isključeni iz direktive po temelju članka drugog i trećeg, da ponovno uđu u okvir polja primjene, možda na neki drugi način e, kako bi se uskladila razina sigurnosti. I ne smijemo izostaviti iz ovog popisa čitav niz raznovrsnih plovila. Zatim industrijska plovila koja plove međunarodnim vodama moraju biti obuhvaćeni isto tako na adekvatan način konvencijom SOLAS. Sada moramo pojačati sigurnost jer postoje sve veće opasnosti. Offshore aktivnosti se sve više razvijaju, a to stvara brojne probleme. Naime, neke brodove koristi se u industrijske svrhe, Stoga mislim da se treba nešto poduzeti i ja ću uložiti i određene amandmane. Što se tiče putničkih e, brodova od Alminija, htio bih čuti mišljenje komisije. Da li su napravljene studije, tehničke analize o sigurnosti tih brodova koji su čiji je trup od aluminija. Isto tako u sektoru ribarstva vidjeli smo da je došlo do, sve, do, do velikog broja nesreća i htjeli bismo čuti što misli komisija o tome. Gospodine Hill, izvolite, imate riječ. Samoš eh, Najljepša hvala, predsjednice. Razgovarali smo s kolegama i konzultirali smo se sa zainteresiranim eh, stranama i dopuste da vam iznesem njihovo mišljenje. Mislim da je izvješće gospođe Bilbao jako zanimljivo. Tu se obrađuju sva zanimljivi, svi zanimljivi aspekti. Neću vam govoriti s čim se slažem, čim ne, jer nema dovoljno vremena, no želim navesti nekoliko elemenata u kojima bi tekst trebao biti malo jasniji. Što se tiče referentnog europskog mjesta, tog one-stop shopa, trebalo bi biti trebalo bi se govoriti i o nacionalnim one-stop shopovima. Dakle, kakva će suradnja biti uspostavljena sa tim jedinstvenim referentnim mjestima? Mi imamo različite sustave pohranjivanja podataka i htio bih znati što se događa s tim podacima i što se s njima radi nakon određenog roka. Dakle, trebalo bi uništiti te podatke nakon određenog roka, ali kada, nakon koliko vremena i na koji način. Eto, to bih htio saznati. Zatim kada gledamo rokove, svi su rokovi skraćeni, što je jako ambiciozno. Mi se slažemo s tim, no isključivo ukoliko ostane dovoljno vremena za obradu podataka. Stoga bih htio čuti mišljenje komisije i saznati da li se oni slažu s tim skraćenjem rokova. Eto, to su moje prve dvije minute, a sada ću preći na mišljenje gospodina Rikea. A ako se ne varam imam još dvije minute jer sam izvjestelju sjeni tu. E, samo malo, posjećam na pravilo, imate dvije minute ukupno, a ne dvije minute po izvješću. Nadam se da se slažemo s tim. Dakle, dakle gospodine Ajuli, s obzirom da su svi prekoračili svoje vrijeme, ja se neću vraćati na to. Gospodine Ajuli, imate 30 sekundi da postavite pitanje gospodinu Rikeu. Izvolite. Ez jó, csak Hvala, no moram reći da ovo nije ne činim se pravedno jer bih trebao imati dva puta dvije minute jer sam izvjestelj u sjeni za dvije teme. Dakle, ako imam 30 sekundi mogu se samo zahvaliti gospodinu Rikeu na njegovom radu koji dobro govori o paralelnom karakteru ova dva teksta i slažemo s njegovim mišljenjem. Pa ne treba nam dvije minute da kažemo da je rad gospodina Rikea sjajan. Dobro, nastavljamo. Gospodin Foster, izvolite, imate dvije minute. Mikrofon nije uključen. Gospođa Tomašić je upisana na moj popis. Ona će predstaviti prvi, prvu stvar, a ja ću drugu. Ona je prvi izvjestelj u sjeni, dakle, na njoj je da govori. Izvolite onda, imate dvije minute. Thank you very much, Madam President. Hvala predsjednice. Ja sam izvjestiteljica u Sijeni za izvješće gospođe Bilbao, pa ću govoriti samo o ovom izvješću. E, pozdravljam navedene ciljeve direktive koje osigurati da se ne kompromitira sigurnost putnika pred prenatrpavanjem broda, također da se e, bilo kakva operacija spašavanja provede brzo. Sve podatke treba zabilježiti u nacionalnoj elektroničkoj e, bazi podataka e, u okviru nacionalnih tijela nadležnih za to, a kako bi se lakše moglo pristupiti informacijama u slučaju nesreće, podupiram i predložene jasne propise i svrhu obrade i zadržavanja E, osobnih podataka od strane operatera broda i zemlja članica kako bi se osiguralo ispunjavanje direktive o zaštiti podataka. Važno je zaštititi e, male prevoznike od pretjerane birokracije i pozdraviti alternativne rješenja. Informacije o pojedincima na brodu treba se koristiti također i za svrhe sprečavanja sabotaže i piratstva. Najljepša hvala, gospođo Foster, izvolite na vama um, Hvala, ja odgovaram e, i za gospodina Rike i gospođe A Što se tiče e, gospodina Rike, odlično izvješće. E, mislim da tu nema puno kontroverznih stvari i mislim da načelno to možemo u svakom slučaju podupriti. A Što se tiče gospođe Dajuto, imali smo odličan e, sastanak izvjestelja u Sjeni. Ona je ukazala na niz e, pitanja u području sigurnosti i svakako pozdravljamo i stajalište e, vijeća i komisije što se tiče nekih od delegiranih akata u provedbene akte koje što će biti bolje i također e, područja koja se odnose na konvenciju SOLAS, to također pozdravljamo. Ono što još ostalo je imamo problem sa dodatnom e, opremom, sigurnosnom opremom, ovisno o visini valova. To još imamo određenih problema. Što se tiče izuzeća, ispravno govorili smo, e, ispravno rečeno da smo govorili o izuzećima, bilo da se radi e, o, bilo kojoj vrsti od plovila i ličamaca. Mi smo u svakom slučaju u skladu sa svjetskom pomorskom organizacijom Naime, ne želimo imati neku preskriptivnu e, ulogu koja će neće ispunjavati propise IMO-a. Znači, e, i za klasične brodove i za e, sve druge vrste brodova. A što se tiče transparentnosti, mislim, postojeće određene informacije kojima neće moći pristupiti svi samo online ili će biti tu i nekih sigurnosnih informacija koje neće moći smijeti biti dostupne svima. Dakle, još jednom zahvaljujem izvjestiteljici. Raspravili smo detaljno ova pitanja i vidjet ćemo kako će stvar ići dalje. Merci, Madame Foster. Je donne la parole à Madame Kilonen. Hvala, gospođo Foster. Sada riječ dajem Kilonen. kiitokset Hienoa huomata, että keskustelu... Hvala predsjednice, hvala izvjestiteljima i osobito se zahvaljujem e, na ovim dokumentima koji se tiču sigurnosti u pomorskom prijevozu. Naime, dobro je da se bavimo pitanjem sigurnosti pomorskog prijevoza ovdje u Briselu. Važno je, kao što rekao, da poboljšamo sigurnost putnika i osoblja. Jasno je da ćemo predstaviti amandmane s ciljem poboljšanja teksta. Ovdje se govori o registru, odnosno evidenciji putnika. Mislim da moramo zadržati određenu ravnotežu kako bismo izbjegli administrativno preopterećenje, osobito za pomorce i poduzeća. Ja sam u kontaktu s raznim izvjestiteljima u Sjeni Dakle, uštede vremena radi. Želim reći da ovdje imamo poruku gospodina Steliusu. Hvala izvjestitelju na izvješću. Dakle, toliko od Guengela danas. Hvala gospodinu Kilonen. Predajem riječ gospodinu Rik Rikea, Rikeo koji ima jedno pitanje za postaviti. Dajem im primjedbu i pitanje upućeno gospođi Ajuto koja se tiče aluminija. Uključenje, aluminija je upitna jer nije jednako, jednake kvalitete kao čelik, e, nema jednaku otpornost na nije jednako otporan na požar. Dakle, čim se isključe neki, neki materijali, nema razloga da se asimilira aluminij s čelikom. To kažem jer sva brodogradilišta se moraju baviti time, brodogradilišta koja se bave aluminijumom, dobro, bit ćemo iskreni, e, to je francuska specifičnost, no tu imamo tisuće radnih mjesta koje su ugrožena. Dakle, ovako strogo uključenje aluminija nije opravdano s obzirom da imamo druge materijale koje su isključene i s obzirom da nije opravdana ta asimilacija čelika, mislim da bi to trebalo isključiti ili staviti u neki drugi, negdje drugdje s nekim drugim rokovima. U svakom slučaju, ovaj način postupanja nije niti objektivno, niti subjektivno opravdan. Hvala, gospodine Rikve. Sada predajem riječ gospodinu Tayloru. Uh, Hvala, gospođo predsjedateljice. E, Govorit ću o sve tri direktive i o njihovom refitu i imam nekoliko pitanja i nekoliko općenitih opaski. Iako priznajem da obuka osoblja također e, ih obučava u slučajevima e, sigurnosti, to nije u području djelovanja ove direktive. Ja mislim da Europski parlament mora inzistirati da komisija i EFSA rade kako li bi se poboljšali uvjeti obuke ljudi zaposlenih u tom sektoru. Osoblje na trajektima i kruzerima mora biti potpuno obučeno kako bi pomogli putnicima na učinkovit način u hitnim slučajevima i u nesrećama. Također Postoji hitra potreba da se poboljša prekogranična koordinacija između službi za hitne slučajeve. Velik broj e, rijeka i jezera čine granice i moramo osigurati da nadležne vlasti koje su odgovorne za to budu dobro integrirane i da sustavi sigurnosti budu učinkoviti sa obje strane granice. Što se tiče mojih pitanja, razumijem da je zamisa ovog refita da se pojednostavi zakonodavstvo i da se uskladi sa žuriranim pravilima IMO-a i Solasa, ali zanima me je li i kako kako će ove izmjene poboljšati provedbu ovih direktiva? A to je pitanje za komisiju. I na kraju, e, tran objekt mora, tran odbor mora odlučiti želimo li delegirane akte ili provedbene akte. Hvala, gospođo predsjedateljice. Najpše hvala, gospodine Taylor. Gospođa Arnautu. Hvala, predsjednice. Dvije izmjenjene direktive i nova direktiva koja se tiče inspekcija i sigurnosti ostvaruju grubo svoje ciljeve. Prijedlozi troje mi se čine nužnim i smislenim. Što se tiče evidencije putnika želja gospođe Bilbao za trećim načinom prosljeđivanja podataka o putnicima i njihovo brzo i automatsko uništenje nakon određenog roka pruža dodatnu fleksibilnost i olakšava provedbu e, uredbe. Što se tiče sigurnosnih inspekcija, e, kontrola koja je ponuđena će olakšati e, rad brodovlasnika i, i prijedlozi gospodina Rikeja osigurat će demokratičniju kontrolu, iako je to e, dosta tehniciranje u pitanju. No, zabrinjava me ipak, zabrinjava me vaš, vaš prijedlog da se ugovorno e, riješi između e, plaća, dijeli blokiranje broda, da se podijeli između brodvlasnika i luke. To može E, biti, se pretvoriti u ucjenu prikrivenim e, subvencijama kao što to rade neke lokos kompanije. Zatim, što se tiče ovog zadnjeg prijedloga, e, prijedlog gospođe Ajuto je pozitivan Međutim, što se tiče brodova od e, aluminija je nešto što je neostvarivo i štetno, osim ukoliko ne želimo da izgubimo tisuće radnih mjesta. Zatim, isključenje brodova od manje od 24 metra ne treba e, biti usvojeno, načelo subsidijarnosti se ovdje više često isključuje. Zatim što se tiče dvije drugih direktiva, mislim da trebamo pojasniti rok provedbe um, provedbenih akata i staviti, uh, e, iskrati rok od 7 godina jer mi je to predugo. Hvala. Hvala, predajem sada riječ gospođi Demonte. Izvolite. Grazie Presidente, Beh, innanzitutto un ringraziamento ai relatori e anche. Hvala gospođo predsjedateljice, prije svega hvala i izvjestiteljima izvjestiteljima iz Sjene. Imam nekoliko kratkih komentara na sva tri izvješća. Dobro je da gledamo posebne nacionalne standarde, ali mislim da je jako važno da imamo harmonizaciju na europskoj razini. Pogotovo ako će to dovesti do više veće sukladnosti naših pristupa. Dakle, trebali bismo harmonizirati naše pristupe. Što se tiče registracije upisa putnika, važno je da tu postoji fleksibilnost između zaštite osobnih podataka, ali također i važno je imati te podatke za sigurnosne svrhe, tu treba postojati ravnoteža. Moramo uzeti u obzir da nije uvijek moguće imati internetsku vezu i također potrebni su neki alternativni sustavi. To, to je, mislim, razuman prijedlog izvjestitelja. Što se tiče članka 1 točka 11. Slažem se s idejom da to bude delegirani akt, ali pet godina se čini dobar period, ne smije biti e, to neograničen vremenski rok. Za kraj mislim da je važno Što se tiče brodova dužine do 24 metra, važno je da pravila budu proporcionalna. Sada prema ježi gospodinu Vandalinu. Voorzitter, eh, vriendelijk dank. Ik concentreer Hvala gospodine predsjedateljice. Ja ću govoriti o pitanju ovih sigurnost pravila na putničkim brodovima. Imam konkretno pitanje za komisiju govorimo o definiciji tradicionalnih brodova. Što, što je to zapravo? Ovdje je nova definicija za tradicionalne brodove, a mislim da u toj novoj definiciji su isključeni brodovi prije 1965. Jer većina ovih povijesnih brodova koji jesu putnički, ali nisu izgrađeni za svrhu prijevoza putnika, oni su izgrađeni kao ledolomci ili za prijevoz tereta. Dakle, to je moje pitanje za komisiju da, da malo razmislimo više o ovoj definiciji iz direktive. Zašto ne koristite definiciju za tradicionalne brodove iz direktive 2259 koja već postoji. Sada ću pozvati našeg gosta, gospodina Simonsa, koji predstavlja EXO, da uzme riječ. Dakle, želim vam dobrodošlicu i imate na raspolaganju tri minute. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice što ste mi dali ovu priliku da se osvrne na ova tri izvješća. Tu imamo tri skupa savjeta, to je izašlo u 11. mjesecu, 19.10. smo o tome glasali i imate pristup svim tim dokumentima. Ja ću se osvrnuti pogotovo na izvješće vezano za ove inspekcije, izvješće gospodina Rikea jer sam ga imao vremena detaljnije proučiti. Jako je bitno da kroz refit imamo mogućnost da države članice tome pristupe a da se ne ugroze pitanja sigurnosti za putnike. Mislim da se ovo može bolje organizirati, e, da se taj pristup može bolje organizirati, mislim da je to važno. Bitno je također da se može provjeravati putnike i da ih se može nadzirati što je to moguće učinkovitije. Što se tiče same direktive, treba naglasiti tehničke komentare koji će doprinijeti poboljšanju e, suradnje na ovom području. To je jedan od prijedloga, na primjer, o, kojih, o kojem sam želio nešto više reći. Što se e, postoji i stručna skupina za putnike i za kontrole u lukama i o njihovoj suradnji i također suradnji sa međunarodnim tijelima vezano za provedbu i nadzor ovih sigurnosnih pitanja. E, još smo o nečemu već pričali, a to su parametri rizika iz lučkih kontrola. Što se tiče ovih produženih inspekcija, to, to je možda na neki način slaba točka. Mislim da je važno da se držimo članka 5 stavka 1 i da države članice moraju koordinirati te aktivnosti kako bi se osiguralo da se posao da se posao provodi učinkovito. Također vezano za definicije reguliranih službi. Kao što znate, uvijek se nešto može interpretirati na više načina. Naš prijedlog je jednostavno da tu imamo jedan popis, jedan miješani popis. Ali malo sam predugo već govorio i hvala vam na ovoj prilici. Hvala gospodine Sada se obraćam eh, Europskoj komisiji. Puno pitanja je. Referentno mjesto, delegirani akti, jasne razlike između raznih sektora o socijalnim pitanjima koje spomenuli vi, gospođo Ajuto, pitanje minimalnih rokova između više inspekcija. Nadam se da će nam sada pružiti jako lijepa pitanja, ali eh, odgovore, ali konkretne odgovore. Gospođo Kosinska, imate u ime Digimove riječ. Jesam dobro izgovorila vaše prezime? Jesam. Košenska? Da, dobar dan, hvala gospođo predsjedateljice, hvala što ste mi dali riječ. Znam da imamo malo vremena, bit ću vrlo kratka, ali počela bih time da pohvalim sve za odlično obavljen posao i cijeli odvor za to što, što smo sva tri izvješća uzeli zajedno. To nije e, baš lagan pristup, ali tu se bavimo sigurnošću brodova i tako možemo bolje istražiti neke od sinergija koje mogu postojati između tih, e, tih e, direktiva, raznih direktiva. Proći ću kroz pitanja i ponovit ću još jednom da mogu i direktno razgovarati s izvjestiteljima prije nego što zaključimo rad na ova tri izvješća. Započela bih s izvješćem gospođe Bilbao. Mnogi od amandmana koje predlaže izvjestiteljica su jako dobri, na nekima treba još raditi, na primjer postoji pitanje ovog e, kašnjenja u izvještavanju e, podataka putnika. Time smo se detaljno bavili kad smo predlagali prijedlog. Dakle, nema velike razlike između 10 minuta i 30 minuta, ali prema nekim komentarima radije bismo željeli ovo kraće vrijeme, ali u isto vrijeme moramo osigurati da za operatere bude sasvim jasno što znači to, to 10 minuta i od kojeg, se od se trenutka to počinje brojati. Ovo su tehnički detalji, ali to su jako kratka vremenska razdoblja i važno je da to bude sasvim jasno svima koji se bave izvješćivanjem informacija. Još jedno važno pitanje tiče se IT sustava, informatičkih sustava vezano za ovaj single window, jedinstveni prozor, kao što ga kako ga zovemo u europskom zakonodavstvu. S jedne strane, u potpunosti e, smo svjesni da je najvažnija stvar ovdje da sustav dobro funkcionira kako bi se moglo jednostavno i lako izvješćivati i kako bi svima bilo jednostavno izvješćivati i slati informacije Postoje već neki sustavi, ali države članice rade na provedbi implementaciji e, nacionalnog jedinstvenog prozora već više od šest godina. Što se tiče same transpozicije vremenskog roka u direktivi, pristup komisije je bio takav da trebamo stvoriti okvir koji će biti otporan na bilo kakve vremenske rokove ako želimo E, odvojene pojedine sisteme koji će se koristiti samo za jedan skup pravila, onda dugoročni ciljevi da imamo ne samo nacionalne sustave, već sustave koji su povezani na europskoj razini za razmjenu informacija, to bi moglo postati teže. Vezano za amandman e, što se tiče putnika kojima je potrebna posebna e, pomoć i što se tiče izvješćivanja za komisiju razdoblje od pet ili sedam godina i to smo primili na znanje, vratit ćemo se tome, ali naglasila bih što se tiče suradnje komisije i država članica temeljeno na informacijama koje su potrebne za provjeru sukladnosti, potrebno je određeno vrijeme i zbog toga predlažemo tu šest mjeseci, a ne tri mjeseca e, kako stoji u prijedlogu komisije. Bilo je nekih komentara vezano za rokove izvješćivanja podataka o putnicima. Gospođa Montero postavila je pitanje vezano za ograničenje samog putovanja, zašto je to 20 nautičkih milja, a ne ova udaljenost iz Solasa. Pa razlog je taj da ako uključimo ovih 20 nautičkih milja, onda 90% domaćih putovanja koje su važne za ovu temu bi bilo isključeno iz područja djelovanja direktive. I to smo zato predložili kako bismo dobili sveobuhvatniji okvir koji bi pokrio putovanja koja su važna zgledišta sigurnosti putnika u području primjene ove direktive. Što se tiče pitanja gospodina Tajla i provedbe, mi se nadamo da ako razjasnimo taj opseg, ako ne bude nikakvih ako, ako sve bude jasno tko što treba činiti, to će olakšati samu provedbu. I to je e, glavna zamisao između cijelog ovog refita. Nisam siguran imali još nešto vezano za ovo izvješće. Postavljeno je pitanje od socijalne dimenzije. Nemam mnogo komentara o tome. E, željno iščekujemo vaše e, amandmane i onda ćemo vam se vratiti s našim komentarima. Što se tiče obuke, posade e, i, kako se baviti hitnim slučajevima, čini mi se da sam okvir obuke postoji kao, a kao dio ovog refita. Proučavali smo i okvir za sljedeću godinu i tome ćemo se još morati vratiti, a što se tiče prekogranične suradnje, istina je da se što se tiče plovidbe e, rijekama i ne, mogućih nesređa u tome, e, to će biti pokriveno u tom okviru. A što se tiče pomorskog prometa, suradnja je bila odlična i u većini situacija ona je dobro funkcionirala. Ova kopnena dimenzija spašavanja bi mogla biti kompliciranja i zbog toga smo predložili ovaj prijedlog kako bi se poboljšalo dijeljenje informacija o putnicima i to možda bude potrebno u hitnim slučajevima. Vezano za izvješće gospođe Ajuto, i pitanje sigurnosti brodova i standardima. Cilj prijedloga bio je da se referiramo na međunarodne standarde. U izvješću REFIT eh, dodali smo podatke i statistike koje se tiču da tako kažem ponašanja čeličnih i aluminijskih plovila. Ali u ovom trenutku ne želimo se referirati na to u ovom prijedlogu, na standarde koje ne postoje još na međunarodnoj razini. I zato neki tipovi plovila još nisu pokriveni. Ali važno je reći da se o tim standardima razgovara na međunarodnoj razini. Nije bilo moguće da, ih se, da, da oni budu dijelom ove direktive. Vezano za ovo pitanje o ribarskim plovilima, postoji međunarodna konvencija koja se primjenjuje na ribarska plovila, ali ona ne funkcira u potpunosti. Ali budući da je ovo REFIT program, e, uključivanje ribarskih plovila u područje djelovanja ove direktive ne bi bilo moguće jer bi to promijenilo e, područje djelovanja tog e, dokumenta. E, blisko surađujemo s kolegama u e, Digimare i također ćemo vam prenijeti ovo vaše pitanje. Također evo da se još jednom vratimo na pitanje standarda. Bilo je još i pitanje o tome kako se definiraju tradicionalni brodovi. I zapravo Obično se kaže passenger ships, putnički brodovi izgrađeni prije 65. ali ne oni brodovi koji su kasnije pretvoreni u putničke brodove. Znači važno je imati e, zakonodavni okvir koji će se u najširoj mogućoj mjeri primjenjivati jer nema nikakvog e, smisla i nije u ničem interesu ograničavati područje primjene. Mislim, govorimo o sigurnosti brodova i zato u ovom, e, ovaj pristup se zapravo može vidjeti kao djelomično ograničavajući, dobro ne ograničavajući, ali e, da e, sužava povijesnu definiciju brodova i zato se je cilj proširiti područje primjene direktive, dakle da bude sveobuhvatniji. Nadalje, u izvješću gospođa Juto također se govorilo i o dodatnim smjernicama i objašnjenjima za standarde. I mislimo da upućivanje na međunarodno prihvaćene standarde u najvećoj mogućoj mjeri je pravi pristup i kao i ove smjernice koje će se onda morati primjenjivati na konkretna pitanja kao što su E, brodove sa čamcima ili tako dalje, jedrilice, pa morat ćemo to e, pogledati detaljnije e, još u suradnji s komisijom, dakle, i gledam jesam li što god propustila neko od ovih ključnih pitanja. Ne, govorila sam o standardima već. Dobro što nas ima toliko, eto, pa mi pomažu. Zatim, e, pitanje aluminijskih plovila, koje je više puta spomenuto. Jedan od glavnih pokretača ovog prijedloga upravo je bila ideja da se osigura da aluminijska plovila koja postoje budu obuhvaćena direktivom, a kako bi se osiguralo da one budu jednako sigurni kao i čelična plovila. Dakle, postoje neki elementi e, u koji e, trebaju biti prilagođeni, dakle, kod aluminijskih brodova kako bi se osigurala jednaka sigurnost i to je ispravno e, ste ukazali na to u raspravi. To je doista vrlo osjetljiva tema e, koju vijeću sada raspravlja ali još nismo u fazi trijaloga pa neću sada u ovom trenutku još to komentirati. I evo ovime mislim da jesam sve rekla i e, oproste i <laughs> već sam puno prekoračila vrijeme koje ste mi dodijeli. Zahvaljujem. Jako je važno bilo dobiti odgovore na sva pitanja koja su postavili zastupnici ovog odbora. Bit ću kratka, dakle predajem svakom ponovno, svakom od izvjestitelja riječ na jednu minutu, jer mislim da i oni imaju pitanja. Hvala predsjednice. Evo, općenito govoreći, mogu reći da se slažemo i kada se kaže da treba uskladiti i pojednostaviti pravila. Također trebamo revidirati delegirane akte pitanje trajanja. Zatim tu je pitanje zaštite podataka. To se ne smije koristiti mimo ciljeva za koji su ti podaci prikupljeni. Zatim i dalje, kada se radi o podacima, ovdje se radi o prikupljanju podataka za potrebe nekog registra. Tako da ako dođe do neke nesreće, znači mu točno tko je među putnicima. Dakle, možete imati 50 osoba iste dobi, ako ne znate tko su one, to, je, to nije svrsishodno. Dakle, trebamo znati tko su te osobe, moramo biti u mogućnosti identificirati putnike koji su uključeni u određenu nesreću. Dakle, starost njihova nije dovoljna. Zatim, što se tiče ovog europskog eh, registra, to je povezano i sa e, nacionalnim državnim registrima. Koji nam kaže da države članice na tome rade već šest godina. Dobro, sjajno, ali to ne funkcionira. Trebamo to jednostavno jasno i glasno reći. Već šest godina to traje. Već šest godina države članice imaju na raspolaganju koliko hoće vremena da to usklade, da postoji neka koordinacija između njih, da stvari funkcioniraju, ali ne, ništa od toga. Ti nacionalni registri ne funkcioniraju. Dakle, sve što sam rekla jest da treba poboljšati stvari, ovo nije nikakva provokacija, treba poboljšati te nacionalne registre koji ne funkcioniraju. I onda treba uzeti u razmatranje taj europski registar. A to nije nešto se podrazumijeva na, u ovom izvješću. Zatim, isti argumenti se mogu koristiti Znate, onih 10 minuta, 10 ili 30 minuta, mora se stvar pred, prediti naprijed, treba vidjeti kada se počinje, e, kada se aktivira štoperica. Dakle, kada se počinje brojati tih 10 ili 30 minuta. Mislim da evo, trebamo ovo reći jasno. Dakle, bilo se radi o 10 minuta ili nečem drugom. Dakle, da se govori o 10, 25 ili 30 minuta treba znati u kojem trenutku se aktivira što predsjednik. Mislim da smo tu odgovorili na pitanja zastupnica. Hvala gospođa Bilbao, sada gospođa Ajuto. Dobro. Mm, vidim da imam jako malo vremena na raspolaganju, tako da ću biti kratka. Slažem se s kolegicom Foster. Da. Trebamo se vratiti pravila, ali ne smijemo biti previše restriktivni. Trebamo raditi na harmonizaciji i izbjeći civilo. A sada aluminij. Dakle, jasno je da u ovoj uredbi se ne govori što se događa s ekvivalentnim materijalima, ali tu imamo poglavlje drugo, e, dodatak prvi, koja jasno govori koji su zahtjevi kada se radi o elementima od aluminija. Dakle, zašto bi to trebalo revidirati u direktivi. Isključiti alimini znači isključiti sve ekvivalentne materijale. Sad, ja razumijem tu francusku argumentaciju, potrebno je zaštititi industriju, e, zaposlene, nitko to ne želi dovesti u pitanje, tu se slažem, ali mislim da ipak moramo imati neki zajednički cilj, a to je sigurnost, zar ne? Sigurnost i mislim da ćemo biti u mogućnosti naći rješenje. Hvala gospođa Juto, a sada zadnji je gospodin Rike. Hvala, hvala predsjednice, želim svakome zahvaliti sa velikom pažnjom sam sve saslušao. Evo, neću gubiti vrijeme, samo dvije stvari želim reći. Što se tiče gospođe Montero, e, ultrasezonski aspekt e, ne čini nužnom izuzeće kontrole već je čini lakšom, dakle, ako ste ultrasezonski, dakle, za, koji rade dva mjeseca, za njih nije problem. Dakle, puno je lakše e, podvrgnut nekoga kontrola ako ne radi 365 e, dana u godini. Ja mislim da njih ne treba poštediti, već treba i biti predmetom konkretnih e, inspekcija. I gospodinu Taylor želim reći glede osoblja. Naime, tijekom inspekcija Sav, e, svo osoblje se jako dobro analizira i tu se moraju popuniti dokumenti svakog tjedna o osoblju i njihovom, njihovim obukama. Inspekcija provjerava da li su obuke i vježbe provedene. Znate, dakle, zapošljavanje nije nešto se tiče komisije, odnosno inspekcija, ali komisija provjerava da li je to e, sve dobro provedeno. Eto, toliko od mene. Hvala gospodine Rike. Dakle, rasprava je jako zanimljiva. Amandmani će se ulagati individualno izvješće po izvješće. Rokovi za amandmane su 9. ožujak u 12 sati. Nastavljamo sada. Naša hvala. Dakle, nastavljamo sa financijskim pravilima primjenjivim na opći proračun e, Unije, mišljenje namjenjeno odboru za proračune i odboru kont. Izvjestitelj gospodin Wim van den Kamp. Gospodine, izvolite, imate riječ kako biste nam predstavili to mišljenje. A, predsjednice, zahvaljam. A... Možda trebalo malo bolje planirati ovaj sastanak jer tri izvješća u jednom satu je doista puno i nekako mi se čini da e, su možda izvjestitelji u sjeni htjeli možda više reći o onome, ali dobro. Krenimo na onda na omnibus uredbu. Dakle, ovdje govorimo o općim financijskim propisima Europske unije, što je doista vrlo važan akt sa golemim eventualno i financijskim učinkom. Odbor Tran u ovom slučaju ima, članak, ima postupak po članku 54 kao dio e, sadašnjih izmjena poslovnika i imamo isključivu nadležnost e, što se tiče mišljenja. Dobro, nakon Tran, Regi, Empel i Itre također e, imaju isključivu nadležnost. U mom e, nacrtu mišljena zapravo sam e, gledao o mogućnostima spajanja ovim planning facilities e, instrumenta. Naime, kako bi se e, u budućnosti omogućila e, spajanje financijskih instrumenata, odnosno šira financijska mješavina, e, miks za investicije u infrastrukturne projekte. A za to će trebati izmijeniti uredbu CEF. CEF. Dakle, mogu se mijenjati i neki drugi dijelovi uredbe, ali to nije moj prijedlog. Naime, neki jesu zastupnici zainteresirani za neke druge dijelove koje su htjeli e, učiniti putem amandmana, pa predlažem onda da to učine e, u odborima za proračun i proračunski nadzor. Pripremila sam, kao što vidite, cijeli niz amandmana koji se mogu grupirati u jedne načelno u četiri skupine – Prvo je pojašnjenje e, cijelog niza tehničkih dijelova predloga komisije. Druga skupina odnosi se na obvezu izvještavanja komisije o provedbi eventualnih mješovitih financijskih sredstava e, jer trebamo znati što će se dogoditi s tim u sljedećim godinama. Nadalje treća skupina amandmana bavi se produljenjem e, mogućnosti miješanja financijskih instrumenata. Mislim da trebamo prikupiti što je više moguće e, privatnih investicija i uključiti ih u periodu transporta. Naravno imate velike mirovinske fondove koji sada traže nove mogućnosti za investiranje. Također možemo reći da privatno javno partnerstvo i sustavi se ne koriste koliko bi se mogli. Znači, mogo toga bi se još moglo više učiniti ovdje. Te ako preostane još nešto novaca, kada kod ovog mješanja, mislim da bi se taj novac trebao vratiti natrag u paket za CEF. Odnosno drugim riječima subvencije. Mislim da se ne bi smjelo dopustiti da to nestane u bilo kojem načelnom e, proračunu. Hvala vam gospodine Vandenkamp. A, sada predajem riječ gospodinu Rikeu. Hvala predsjednice. Sa zanimanjem sam e, pratio izvješće gospodina Kampa koji to izvješće iz, odlično izvješće nije nikakvo iznenađenje, no imam dvije stvari za reći. Dakle, imamo pristrani dio, dakle, gledaju se mehanizme podrške, a ne međusobne konektivnosti. U odjelu jedan proračuna, obraćamo se odboru za proračune, no ako se ne varam s novim pravilima to više nije moguće. Dakle, članovi nekog odbora ne mogu ulagati amandmane osobne amandmane u nekom drugom odboru. Dakle, to se mora jasno znati. Moramo znati da li pod odjelom, odjelkom 1 možemo donositi amandmane. Jer oni koji se ne bave e, proračunom, e, odjel 1, e, odjel 1AA, to je onaj koji se tiče transporta. Dakle, možda bismo trebali uložiti amandmane kod nas, jer nećemo na odboru za proračune moći to napraviti. Imam dvije opaske. Potpuno slažem kada se kaže da je blending e, od ključnog značaja. Ja sam to podržavao i na drugim mjestima. I mogućnost e, spajanja nekog, više mehanizama financiranja ključnog značaja. E, imam dvije stvari za reći. Dakle, što se blendinga tiče, gdje ćemo naći novce kako bismo pojačali Junckerov mehanizam u mehanizmu međusobne međusobnog povezivanja Europe, a to je fond, a oni nisu u općem proračunu. No u općem proračunu imamo jedan, jednu stavku koja je jako važna, a to su regionalni fondovi. I ti regionalni fondovi podijeljeni su na fondove za tržno natjecanje i fondove za zemlje kohezije. I ti FEDER fondovi trebaju moći biti uključeni u blending i podržati EFSU pod uvjetom da financijska pravila Federa to dopuste. Ali tome nije tako. Dakle, u ovom omnibus uredbi Omnibus treba vidjeti da li ovim fondovima o konkurentnosti, jer o tome se radi, da li se može ili ne može promijeniti pravilo koje rješavaju taj problem, jer nećemo moći ništa napraviti ako nemamo sredstava na raspolaganju, nećemo moći napraviti nikakav blending i onda ćemo imati samo fondove koji su izvan zajednice, a onda će to biti problemačno za cijelokupni mehanizam. Zatim druga stvar koja mi se čini jako važnom, a to je da treba zahtijevati, sad ne znam da li se to <laughs> može reći na ovaj ili onaj način, no imamo sljedeći problem. Naime, kada razgovaramo s ljudima koji podnose dosije u EFSU za transport i za druge stvari, puno se žale jer Europska investicijska banka odbija preuzeti sama rizik prvog gubitka. I ona tjera ulagače i ulagače da to dijele, da dijele taj rizik. Onda, se kažu, onda kažu ljudi čemu služi da europski proračun, koji to su naši novci, stvori jamstveni fond za a onda Europska investicijska banka kaže da će prvi gubitak podijeliti sa ulagačima. A tome služi. Dakle, adicionalno se gubi, dodano se gubi i mnogi projekti se ne ostvaruju. Dakle, to je još veći problem. Dakle, pretvaramo novce u subvencije i smanjuje se za toliko rizik i stvara dodanost, a kada blending koristimo, onda mislim da možemo uspostaviti aspekt uvjetovanosti, a to je taj da e, Europska investicijska banka preuzme na sebe prvi e, rizik, što bi bilo od velikog značaja. Mislim da, evo, toliko za sad, predsjednice. Hvala, gospodine Riki. Ja sada predajem riječ gospodinu Krameru. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zahvaljujem eh, predsjednice, zahvaljujem izvjestelju na njegovom izvješću koji je obuhvatio najvažnije stvari, posebice obezu izveštavanja koju smatram. Mislim da je to doista bitno u ovoj temi, jer imali smo Juncker fond gdje su izdane milijarde, nismo napravili bilo kakvu analizu, ipak je odlučeno o produljenju eh, Junkerovog fonda. Ne radi se samo o novcu, nego kamo je novac otišao, jesu li time ostvareni ciljevi Europske unije, želimo štititi klimu, stvarati radna mjesta u Europi i zato prvo moramo napraviti odgovarajuću analizu i pogledati kamo je otišao novac. Dakle, tu postoje neki pozitivni e, primjeri, ali postoji cijeli niz negativnih primjera i znamo nekad e, novac ode u korupcijske kanale, znači privatno javna partnerstva koji podupiru. Upravo ovo šovito financiranje koje predlaže Vin van den Kamp, ali to treba točno kontrolirati, točno znati što se s time događa i također već sam nekoliko puta rekao kad sam bio u Švicarskoj, e, također sam se raspitao o privatnom partnerstvu, a švicarska voda je rekla mi to ne radimo, ja sam bio zapanjen, mislim zašto u Europi se o tome raspravlja, kako to, oni su rekli da, da, projekti koji odlično e, se isplaćuju, te ćemo radije raditi sami, a kritični projekti e, te privatni investitori onako neće htjeti. Zato švicarci kažu dobro, onda ćemo to raditi sami. I zapravo mislim upravo u ovakvi privatna partnerstva u Njemačkoj koja su preispitana, 95% e, su bili skuplji nego da ih je radila sama država i onda jednostavno ne možemo samo tako nastaviti nego točno pogledati što se može učiniti da stvari ide u pravom smjeru i naravno znamo svi korupciju i tako dalje. Ali jednu stvar evo da kažem, u Španjolskoj. Prije deset godina bio je odbor e, u Španjolskoj i e, svako malo su financirali E, ove e, autopute e, na kojima nije bio ni jedan jedini kamion dok smo se po njima vozili. Zašto? Zato što ove, ove milijunske infrastrukture se nisu koristile jer se na autoputu naravno plaća pristojba na redovne ceste, ne pa su svi i dalje se vozili tamo. Onda smo se u, njem, u Španjolskoj privatizirali ali autoputi a u međuvremenu oni koji su to napravili su otišli u bankrot. I sada država e, plaća 5,5 milijardi da otkupi tu bankrotiranu e, infrastrukturu. Zašto? Naime, imali su ugovor e, da će prihodi e, ići u to tijelo koje je stvoreno, ali država se obvezala da će preuzeti sve negativne e, rashode. I sad po tom e, u ugovoru moraju otkupiti autoput za 5,5 milijardi. Znači kako je to uopće moglo biti? Znači taj koncern koji je privatizirao autoceste uglavnom se sastoje od građevinskih poduzeća. Oni su gledali svoje vlastite interese, htjeli su graditi, ali njih nikog nije bila briga, hoće se to koristiti. Nisu se koristili i sada naravno se nije moglo ni financirati iz prihoda od korištenja i sada naravno koncerni su imali interes samo graditi autopute, uopće ih nije bilo brigalo za konsekvence, to su napravili, međutim sada je koncern bankrotirao da i situacija je takva. Dakle, tada je bila sljedeća stvar. U Španjolskoj je e, e, autoput po kilometru bio duplo skuplji nego u Njemačkoj. To je da zapravo apsurdno bilo i znači to je bilo e, rezultat jedne otvorene korupcije koja se tamo dogodila. Zato treba točno pogledati kako do toga dođe i kako, što se dogodilo. I znamo, na primjer, i most e, u Mesini, to je također su E, sjećate se da smo se to određene, e, komisija je to neko vrijeme preispitivala, prvo su radili to pa onda ukidali pod prodijem i tako dalje. A sada imaju daljnje projekte te vrste koje treba detaljno pogledati i mislim da je zato bitno da izvjestitelj to traži i komisija treba također naučiti e, izvući e, rezultate i zaključke iz grešaka iz prošlosti. Zato uh, izvještaj, izvještaj koji predlaže im je odlučan. Komisije i vijeće trebaju uh, nama dostavljati informacije, moramo ih moliti. Jer do dana današnjeg nismo dobili nikakvu informaciju o tome što se dogodilo sa Junckerovim fondom u prometnom sektoru. Ne znamo koji su projekti doista usvojeni, ne znamo koji su odbijeni i za jedno i drugo nemamo nikakvo obrazloženje i mislimo da imamo pravo kao parlament da barem evo dobijemo informaciju o tome i e, vidim da predstave komisije klima, znači tome e, veseli i ako to se doista i ostvari, onda ćemo i jedni i drugi biti jako sretni. Hvala gospodina Kramer, gospođa Kilonen, izvolite. Kiitoksia kollega Van Kampille Zahvaljujem gospodinu Van de Kampu na ovom mišljenju. Da, e, ovo je, treba preispitati propise o financiranju, da i koji su tu rules of the game. I treba pogledati e, služe li ti mehanizmi financiranja manjih i srednjih e, tvrtki i, malog malo gospodarstva. E, doista se bojim da ne činimo baš e, previše da bismo povećali njihovu šansu preživljavanja. Kada govorimo o fondovima kao što je FC, trebamo imati na umu da e, male i srednje tvrtke rijetko imaju pristup tim E, sredstvima i doista trebamo obratiti pozornost ovom problemu kako ne bismo stvarali nefer tržišta e, u području transporta. A drugo je učestvost financiranja. Ako ste bili na bilo kojoj transportnoj konferenciji e, koja nije u parlamentu i to nedavno, zasigurno ste primijetili... Sigurno ste primijetili da su oni zainteresirani za e, nove tehnologije, robotizaciju i tako dalje. A moje pitanje je što radi istovremeno Europska unija? Financira tradicionalne infrastrukturne projekte, a logistika je zapravo u ovom trenutku u fazi velike transformacije i stopa obnove ide jako brzo i doista sam zabrinut. Ja sitä kautta hidastamme. I mislim da ono što me brine je da se sredstva krivo alociraju i da se zapravo e, usporava e, cijeli ciklus e, i razvoj u ovom području. Više sam puta zagovarala da se sredstva usmjere prema projektima za promet bez emisije ve s niskim emisijama. Ali vidim da dobivam malo potpore za svoje ideje, ali doista kolege, ja ću se nastaviti za to zalagati i boriti dok... E, iako vam idem na žice, pa i kad vam budem išla na žice. Hvala. A sada gospodin Nilsen, izvolite. Tak sam ja, ja bara... Zahvaljujem. Ja također radim kao član odbora za regionalni razvoj e, i Također, mnogi govore sad o prebacivanju sredstava iz regionalnog financiranja u EFSI, što znači da ćemo trebati prvo raspraviti malo načela ovdje i slažem se sa onim što je rečeno, naime, da ne možemo to uzeti e, zdravo za gotovo, postoje određeni na načela na kojima se E, i temelji parlament, znači e, načelo partnerstva, na primjer. Znači, ako imate investiciju u stratešku infrastrukturu i ako će se novac za to koristiti, onda prioritetno trebaju regije koristiti ta sredstva. Znači, ovo je e, načelo partnerstva je zapravo zacrtan u zakonu, postoje tu pravna načela koja se ne mogu samo tako zaobilaziti, a postoje tu još niz važnih stvari koje ćemo morati E, sa, odbor, sa kolegama iz odbora regije zajednički odraditi. Samo sam na to htio ukazati. Hvala. Merci beaucoup, monsieur Nielsen. hvala gospodine Nielsen. A sada se ponovno obraćamo Europskoj komisiji. sada ćemo se obratiti gospodinu Marinu. Dobrodošli na naš odbor. Dakle, molim vas da odgovorite na sva postavljena pitanja, osobito ovom famoznom proračunu, a onda ću ponovno predati riječ našem izvestitelju. Izvolite, gospodine Marinis. Zahvaljujem, predsjednice. E, postavljen je niz pitanja, ali evo načelno želim reći da komentari i amandmani koji su predloženi u ovom e, mišljenju su, što se nas tiče, u redu i rado ćemo ih uzeti u obzir. To je doista za e, interesantan input za ovu raspravu. Što se tiče ovog blendinga, e, Naime, e, izmjena uredbe o CEF-u znači samo za, se odnosi na Connecting Europe Facility i primam na znanje i eventualno e, predloženo e, blendanje sa strukturnim fondovima i kohezijskim fondovima i e, izmenu eventualne u zajedničke uredbe što se raspravlja i u okviru omnibusa, ali razne službe komisije, dobro, Digi Regio također trebaju to raspravljati. Ali cijela ta stvar dobro shvaćam iz rasprave ide šira od samo CEFA. A što se tiče izvještavanja, primam na znanje i mogućnost e, ovo je pitanje koje nije za DigiMove nego za na glavnu upravu za financiranje investicijsku banku i Mislim da je uglavnom ovo e, pitanje e, cijena, e, a možda da se FC koristi kao prvi, prvi blok u izgradnji ovog daljnjeg cjelokupnog okvira. A što se tiče adicionalnosti, načela dodatnosti, tu se moramo sjetiti prijedloga za EFSI 2 sada radimo u okviru, zakonodavnom okviru za EFSI, kao što je rečeno, prije godinu i pola. Ali kao paralelna rasprava uz raspravu o omnibus uredbi radi se i o raspravi o proširenju EFSI fonda na EFSI 2 i pitanje dodatnosti je nešto čime se komisija bavi u svom prijedlogu a što se tiče boljeg izvještavanja i, bolje i veće transparentnosti odluka investicijskog odbora, predlog komisije za FC2 mislim da odgovara na ove zabrinutosti, da je odgovor na ove zabrinutosti i znači ovaj, adicionalnosti odluke investicijskog odbora u pojedinim konkretnim slučajevima za EFSI će, barem u namjeri komisije, biti sada transparentnije prenošeni javnosti. Evo, mislim da sam evo, ovim odgovorio i mogu sada zaključiti svoju intervenciju. Hvala gospodine Marina. Sada predajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Van Kampu. Mevrouw de dank u Zahvaljujem predsjednice. Želim eh, zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na dobroj potpori, čak i evo, u nekim ključnim e, stvarima. E, znam da je evo, i vrijeme ovdje bio ključan faktor i želim se ispričati gospođi Sender koji nije ovdje, gospođa Jela Sender nije ovdje, ali ona je dala neke vrlo bitne napomene. Iako ne mogu sada odgovoriti na pitanje, to ću učiniti kao domaću zadaću u sljedećoj fazi e, rada s ovim dosijeom. A posebice komentari gospodina Rike i gospodina Jusena su također zanimljivi i to su sve pitanja o načelima i promišljanju onome što želimo postići i komisija je također rekla da su ovo pitanja koja možda ne utječu samo na DigiMove nego i na DigiRegi i na kohezijske fondove načelno i općenito. Gospodinu Rikeu, e, gospodinu Nilsenu i drugima želim reći da ja također volim e, e, stvari raditi na ispravan i učinkovit način i da trebamo okupiti što je više moguće sredstava iako ćemo imati možda nek, zbog toga nešto manje trošenja u nacionalnim omotnicama, recimo u Rumunjskoj smo to vidjeli, puno je novaca i dalje ostalo u kohezijskim fondovima, jer recimo taj novac nije bio iskoristiv u području prometa, na primjer. I to upravo ukazao gospodin Ilsen ispravno, radi se o načelu. Ne znam možemo li sada to ovdje riješiti, ali gospodin Rike rekao da kohezijski fondovi i blendanje to je odlično ako bi to bilo izvedivo, da, ali prvi i ključni rizik što se tiče e, e invest, preuzimaju investitori, a ne investicijske banke. I to moramo vidjeti. Mi imamo mi EIB da pokrije inicijalni, e, inicijalne rizike, a drugi rizici zatim preuzimaju investitori i oni tvrde da je EIB samo obična komercijalna banka i e, tako dalje. Ali e, ja mislim da investicijska banka e, kao i ono cijelo pitanje sa Junkerom da treba ipak prije kritike razmotriti cijelu stvar detaljnije. Nadalje. Mislim da je šteta predsjednice što su privatna javna partnerstva nešto što je tako teško pokrenuti u Europskoj uniji i da to i dalje recimo ne funkcionira sa mirovinskim fondovima. Šteta je što ne možemo dobiti pristup tome. Mi smo naravno protiv bilo kojeg oblika korupcije i svakako ćemo posebice obratiti pozornost na A, gospodin Kramer je naravno još iznio puno stvari, konkretnih pitanja, znam e, mnogi su o tome govorili, ali e, ono što je rekla gospođa Kilo za male i srednje tvrtke također e, vrlo teško. Lako je reći treba uključiti malo i srednju prirodu, treba ih uključiti, ali kad vidite kod ovih velikih projekata da male i srednje tvrtke zapravo su više manje u području uslužnih djelatnosti, a ne uglavnom e, među e, ključnim providerima i teško ih je zato uključiti u ovaj proces e, blendinga. Ne znam, evo možda bi komisija o tome mogla još više razmisliti. A što se tiče odnosa između stare infrastrukture, asfalta i cementa i e, nove infrastrukture digitalnih autoputa, to također treba e, uzeti u obzir i gospođa Kilo je rekla, trebamo učiniti više da spojimo e, nove i stare infrastrukturne sustove, jer ćemo imati samo više asfalta, a to neće biti dovoljno. Nadalje, pitanje emisija, vrlo jasno pitanje i Gospodine Nilsen, jesmo o tome već govorili, ali svejedno želim postići što je više moguće kombinacija. I ponekad mislim da kohezija i e, regije trebaju ići u istom smjeru i raditi što je više moguće zajedno. Najviše hvala, gospodine Van Kamp. Amandmane se može dostaviti do 7. ožujka u 12 sati. Dobro, dakle, nastavljamo sastanak sa zadnjom jako zanimljivom točkom. Radi se o zajedničkoj raspravi. Govorit ćemo o digitalizaciji europske industrije i o europskim standardima, dakle provedba uredbe broj 1025 kroz 2012, nacrt iz mišljenja, odbori ITRE i IMKO. I sada predajemo riječ našem izvjestitelju, gospodinu Telički. Dobar dan, izvolite, imate riječ. Uh, uh, uh, Hvala gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, kolege. Danas imamo dva mišljenja vezana za drugu komunikaciju, za različite komunikacije, ali imaju zajednički cilj i zajedničku perspektivu provedbe onoga što zovemo digitalno jedinstveno tržište. Jedno se tiče digitalizacije, a drugo standardizacije. Ova dva mišljenja vidim kao još jedan važan doprinos stvaranju jednog e, pravnog, dobro integriranog pravnog okvira koji će omogućiti investicije u inovacije i infrastrukturu, a također i razvoj odgovarajućih standarda i pripremu radne snage za sve to. Moramo biti pošteni prema sektoru transporta, to je tu, je, su važne inovacije u digitalnoj sferi, ali sjećam se da smo već imali jedno izvješće o digitalnom tržištu u sektoru transporta, takozvano mišljenje Kilian. I mislim da nam je trenutno cilj ne ponavljati ono što smo već radili. Nitko ne sumnja da je ovo put kojim trebamo ići, ali pitanje je ono kako to učiniti i što učiniti kako bismo sve to omogućili. Sada ću odvojeno govoriti o tim mišljenjima, govorit ću o ovome o standardizaciji naglasio bih e, neke točke. Komisija vidio inteligentan transport kao jednu od usluga koje će se pojaviti u standardizaciji ICT u pet ključnih područja. Dakle, kibernetička sigurnost, računarstvo u oblaku, internet stvari, 5G i veliki big data, veliki podaci. Ali ja vidim tu dva elementa, po mom mišljenju, ključna koje ne bismo smjeli zaboraviti i na njih bi se trebali usredotočiti. Jedno je inteligentan transport koji nije ograničen na stvarni transport, već također treba uključiti usluge, izdavanje karata i novi koncept mobilnosti. I još jednom htio bih naglasiti da to nije samo transport, već govorimo o nečemu što često zaboravimo, a to su usluge. Također slušamo neke od većih e, entiteta na tržištu, uključujući operatere, kako govore o zaprekama, ali to su uglavnom samo isprike. E, druga stvar je sljedeće. Bez obzira na to koliko inteligentan on može biti, transport još uvijek se temelji na infrastrukturi. Potrebna je provedba 5G-a, ali budućnost transporta počiva na alternativnim gorivima. I za to je potrebna odgovarajuća infrastruktura. Ako pogledamo trenutnu situaciju, E, to ne znači da nećemo imati vozila, već kako nam izgleda trenutna infrastruktura, jesmo li spremni za to, po mom mišljenju odgovor ne. Tu je još i interoperabilnost, a tu vidim tri posljedice koje bih naglasio. Mislim da bismo trebali promovirati otvorene standarde, kako ne bismo kočili konkurentnost europske industrije. Druga stvar tiče se međunarodne razine. E, komisija bi trebala promovirati e, te standarde. Trenutno provodimo samo ne u standarde, to je lakše reći nego učiniti, ali treba imati na umu da imamo snažne konkurente na ovom području i na neki način ponekad oslavljavamo vlastitu poziciju. Treća stvar, e, na unutarnjem tržištu standardi bi mogli pomoći harmonizaciji. Ono što imam na umu je zapravo logistički sektor. Što se tiče digitalizacije, bit ću kratak i naglasit ću samo tri elementa. Industrijska digitalizacija je strategija za digitalizaciju dolazi iz e, izvješća ITRE i oni žele predložiti strategiju koordinacije e, procesa digitalizacije i to mora biti prava strategija, ne samo obična komunikacija i ona može biti od velike pomoći sektoru transporta. I to je područje gdje mislim da postoji potreba za snažnim interakcijama između dva sektora i ta dva odbora koja imamo. Drugo, tiče se ulaganja. Bilo su ulaganje u infrastrukturu ili inovacije. E, potrebne su inovacije. Kad pogledam EFSI, već je spomenuto danas u drugom kontekstu, ja zaista vjerujem da je EFSI važan faktor i on je dodatnu važnost, dodatnu vrijednost. Spomenuli smo i blending. Kad pogledamo dosadašnji posao, to je pitanje mog osobnog stava, neki ljudi su možda zadovoljni s onim što je do sad učinio EFSI. Ja nisam zadovoljan, možda zato što sam Čeh, ali mislim da tu imamo još mnogo prostora za poboljšanja. I nesumnjivo EFSI tu može imati e, važnu ulogu. Druga stvar je, ja obraćam se ovdje komisiji, vezano za automatizirane automobile, to zvuči fascinantno i je. Neću reći da ne vjerujem u to, ali mislim da tu još ima mnogo, mnogo posla. Ako pogledate komunikacije, meni se čini da bi to trebalo biti temeljno pitanje. Ono što tu nedostaje već, već je veći fokus na druge aspekte i druga područja čiji rezultati su nam nekako vremenski bliži. Što se tiče okoliša i prometnog zagušenja i sigurnosti, trebali bismo tu biti kreativniji dakle ne, neću reći inovativni već kreativni i ako idemo u detalje vidjet ćemo da će nas neke od tih stvari dovesti do automatiziranih automobila. To, to bi gospođa predsjedateljice bile e, moje, moji komentari i ja bih želio da se zaista usredotočimo na ne što bi moglo biti već kako bismo trebali e, raditi dalje. Hvala. Merci beaucoup, monsieur, Je... naša hvala gospodine Telička. Sada predajem riječ predstavnicima političkih klubova zastupnika. Gospodin Wim van Izvolite. Hvala predsjednice. Hvala gospođo predsjedateljice i hvala izvjestitelju na obavljenom poslu. Gospođa Vilkone nije mogla biti danas s nama, nažalost, i za to se ispričava, a ja imam nekoliko komentara u ime EPP-a. Općenito govoreći, slažemo se s pristupom kolege što se tiče oba mišljenja, dakle ovoga digitalizaciji europske industrije i drugoga vezanog za e, europske norme. Možemo mnogo razgovarati o lijepim idejama, ali pravo pitanje je kako ih ostvariti. Imam nekoliko pitanja za e, izvjestitelja. Prvo je, gdje smo trenutno kao Europa u cjelini? Jesmo li još u dobroj poziciji u usporedbi s Kinom i Indijom, jer njihove industrije jako brzo napreduju? Također pitanje vezano za ITRE treba više raditi na činjenicama, ne samo dobrim namjerama. Moramo paziti i na startupove. Imamo mnoge startupove u SAD-u i u Europi. One osižavaju gospodarstvo i tu su izbudljive ideje vezane za digitalizaciju. Mislim da ITRE ne bi htio, ne bi smio previše pritiskati startup kompanije. Izvjestitelj je rekao da podcjenjujemo sektor turizma, ja sam koristio booking.com iz Amsterdama i zadivio mi njihov uspjeh. To je fantastičan uspjeh, to je ogroman sad posao i s ogromnim potencijalom. I ja mislim da bismo trebali nastaviti s takvim pristupom. Što se tiče normi deklaracije za Amsterdama koja je donešena tijekom nizozemskog predsjedavanja, deklaracija o automatiziranim automobilima i povezanim automobilima, pitanje je hoće li to biti uključeno u izvješće. A što se tiče harmonizacije u Europi, ono dugo traje. I moje pitanje je je li ta standardizacija zapravo pozitivna stvar i tko plaća za nju? Dakle, to su pitanja koje bih ja želio postaviti. Hvala. Hvala vam gospodine sada predam riječ gospodinu Jeliju. Najviše hvala predsjednice. Ja također želim zahvaliti gospodinu Telički na njegovu radu. Slažem se sa temeljnim stavovima. Ja sam jedan od onih zastupnika koji s velikim interesom očekuje da vidi što predstavlja za naš ta nova industrijska revolucija za privatne osobe i za eh, industriju. Ovdje ne govorim samo o digitalizaciji kao novoj oblasti koja se otvara industriji. Ovdje se naime radi o društvenim i strukturnim nepovratnim promjenama. Mnogi će ostati bez posla, neke grane industrije će prestati, a druge će se stvoriti. I naš zadatak Naš dodatak je da svako bude pripremljen na svaku od etapa koje će nastupiti. Sve društvene skupine moraju biti na to pripremljene jer će nastupiti velike promjene u narednim desetljećima. Dakle, trebamo uspješno digitalizirati europsku industriju i to možemo napraviti samo ako ne dođe do još veće razlike između prijestolnica i provincijskih eh, krajeva, već treba ih smanjiti. Sad također treba vidjeti što to sve znači za sport, turizam, za transport i turizam, ispričam se. Komisija tražila da eh, projekt TNT bude u potpunosti pokriven ovim svim, ali što se dešava s svim ovim drugim mrežama koje se priključuju ovoj mreži? Ja predlažem da se o tome, da se to spomene u ovom izvješću. Bilo bi dobro da svi, sve mreže budu spomenute. Puno je bilo riječi o cestovnom prometu imamo i mogućnost e, vozila kamiona kojima neće u buduće trebati vozači, no to je vjerojatno jako daleko od današnje realnosti. Dakle, europska digitalizacija bit će plodna samo ako bude koristila postojeće tehnologije, na primjer za digitalizaciju željezničkog sektora. Tu trebam reći kako je robotika jako zanimljiva tema. Dakle, ako bi Europa izdržala kineski ili američki ritam, to bi bilo odlično, ali za to trebamo uložiti puno novca i energije. Što se fakturizma tiče, digitalizacija će imati sve veću ulogu Gospodin Van Kamp je to rekao u svom nastupu. Naši mobilni uređaji omogućuju dijeljenje. Imamo jednu informatičku pozadinu. Ovdje treba govoriti i o kreativnim industrijama. Na primjer, 3D tiskanje ima veliku budućnost, ali tu treba i komisije država članice uložiti velika sredstva i zajednički djelovati, te imati na umu interes radnika i potrošača istovremeno. Izvješće Telička ima pristup iz točke gledišta potrošača. Možda bi bilo dobro imati drugačiji pristup, pristup iz točke gledišta radnika. Ja ću uložiti jedan zahtjev izmjene, odnosno amandman u tom smislu. Dakle, potrebno da imamo jasne norme koje možemo lako koristiti i to u međunarodnom okruženju koje će omogućiti električnu trgovinu i elektroničku elektroničko upravljanje trebaju nam takvi grafovi i elektronička cestovna naplata. SID će imati dakle amandmane u ovom smislu. Najljepša hvala gospodine Teličko u svakom slučaju. Hvala. sada predajem riječ gospođi Kilonen. Najljepša hvala predsjednice, hvala i izvjestitelju na ovom dokumentu. Lako je složiti se. Normiranje, digitalizacija u europskoj industriji, sve to nam je potrebno. Moramo se u ovo upustiti, u normiranje. A kada je riječ, osobito kada je riječ o infrastrukturama, što više mislim da se moramo baviti razmjenom informacija, dobivanjem informacija. Sve to treba biti normirano i time valja upravljati. Jer sve više svakodnevno to je nešto što je sve nužnije, potrebnije za upravljanje informacijama, za upravljanje vozilima. Dakle, treba znati kako prikupiti te podatke, kako ih pohranjivati Zatim, trebamo moći dijeliti te informacije kako bi se moglo na najbolji mogući način bez ikakvih odlaganja koristiti to svugdje u Uniji. Hvala, gospodin Kilonen. Ja bih htjela iznijeti jedno mišljenje o ovom izvješću. Ovo izvješće mi se čini doista suvremenim, mislim, tema. Naime, danas proživljamo digitalnu i tehnološku revoluciju bez presedana. Stoga digitalizaciju trebamo doživjeti i kao mogućnost, ali tu također postoje i opasnosti. Naime, nema jednog bez drugog. Malo prije ste izvjestitelju spomenuli mogućnost koju predstavlja autonomno vozilo. Istina je, to pruža velike mogućnosti, ali to konkretno znači da ćemo morati ponovno osmisliti pitanje reindustrializacije našeg e, naših vozila. Dakle, iza toga vidimo kada se govori dakle reindustrializacija vozila, to znači jačanje jednog sektora do kojeg nam je jako stalo, a to je pitanje sigurnosti. Zatim možemo si reći da će sutrašnje autonomno vozilo biti jedan novi vid alternative osobnog vozila. To nismo spominjali, ali mislim da se ovdje radi o nevjerojatnom izazovu. Naime, spram digitalizacije imamo i izazov pitanja zaštite podataka. To neće biti zanemariva tema, bit će sve aktualnija. Naravno, pitanje digitalizacije čini da mi zakonodavci moramo razmisliti kao prvo, kao što je to gospodin Van den Kamp jako dobro rekao, kako pomoći novim tvorcima startup poduzeća koji su nevjerojatno kreativni, a istovremeno kako imati adekvatna ulaganja, ulaganja koja su proporcionalna toj kreativnosti, a to je stvarni problem. I zaključno želim reći da se ovdje radi o izvješćima na vlastnu inicijativu svaki puta. Mislim da glede ovakve teme, dakle, ako mislimo da autonomno vozilo kao što je netko rekao, nije još tu, imamo vremena za zakonodavne odredbe, moramo znati da je autonomno vozilo već tu. Njega se danas testira, nije homologirano, nije stavljeno na tržište, ali već ono postoji. <laughs> Dakle, budimo jako bazrivi, mislim da bismo trebali tražiti od komisije da brže djeluje i upravo sada se obraćam komisiji i obraćam se gospođi Depre u ime Dižimuva. i gospodinu Diamontopulosu. Izvolite, imate riječ. Ne vous disputez pas. Nemojte se svađati, molim vas. Vous avez le droit de parole. Imate pravo uzeti riječ. Ispričavam se, nismo vas vidjeli. Izvolite, gospodin Lundgren. Ispričavam se, nadam se da me se još i dalje smatra članom kluba, izgleda ne. U svakom slučaju, digitalizacija nešto je zašto smatramo da je dobro za industriju. Ali ja vidim mogućnost koju to pruža kada se govori o plotunima, dakle imamo jednog vozača koja, koji istovremeno simultano vozi tri kamiona, to je korisno. Ali razvoj ide ka sve većoj digitalizaciji, no istovremeno će nam to dovesti i vozila bez vozača i to je strahovito opasno. Ja obožavam vozila, sudjelujem u reli trkama, imam svoja dva trkaća automobila, volim vintage aute, ali mrzim aute bez vozača, želim ih moći voziti i to je sva poanta toga. Dakle, moramo imati neka izuzeća, iako napredak ide nezaustavno prema tim vozilima bez vozača, ali mora postojati način i za nas da nekako i dalje možemo se baviti svojim hobijima, postoje, imamo čak ovdje u parlamentu udrugu ljubitelja starih automobila i to mora moći postojati u buduće kako bismo i dalje mogli uživati u tim hobijima. Ukoliko volite trgače automobile morate moći uživati u tom hobiju i u buduće. Dakle, evo, tu su pozitivni aspekti koje vidim, ali tu su i velike opasnosti također i mislim da smo morali biti jako oprezni po tom pitanju i imati na umu sve ove velike interese koji su skriveni iza ovoga svega. Prvo hvala gospodin ungrin Nadam se da ste se sada složili u komisiji tko će prvi se javiti. Dakle, idemo e, pristojnosti radi gospođa Dupre, izvolite. Okay. So, and, and I would just like to ja bih samo kratko komentirao digitalizaciju europske industrije. Hvala na vašim komentarima s kojima se slažemo. Ja bih samo spomenuo da priznajemo važnost sektora transporta i također važnost ovih promjena, digitalnih promjena. 5G je jedan od zahtjeva za to kao što ste i rekli, a postoje i druge zapreke za automatiziranu vožnju. A digital, digitalizacija industrije u Europi tiče se svih sektora, bez obzira na veličinu i lokaciju, svi bi trebali imati pristup digitalnoj tehnologiji. I u komunikaciji smo dali primjere određenih područja gdje izgradnja digitalnih industrijskih platformi za konkurentnost u Europi je od posebne važnosti. To pomaže proizvodnji, a povezano je i automatizirana vožnja je jedna od tih područja. I zbog toga smo spomenuli taj primjer gdje se značajna količina sredstava ulaže e, za prekogranični transport. To nije jedino područje, imamo druga područja poput logistike, upravljanja prometom i e, javnog e, sustava o putničkim informacijama u Europi. A moji kolege iz DigiMove Move bi mogla više reći o tome, ako budemo imali vremena. EP predlaže da proces digitalizacije nema iste učinke na, u, cijelom, u cijelom sektoru transporta i tu bismo željeli dobiti više informacija. Što se toga tiče, hvala, a sada bih predao riječ kolegi ako ima dovoljno vremena. Dakle, ovo očito nije bila gospođa Depre. Dakle, ispričavam se, vi ste gospođa Vandor iz Digimova, izvolite. Naša hvala Izabel Vandon, ja sam zamjenica gospođe Depre. Dakle, u Move jako smo bili zadovoljni vidjeti prijedlog mišljenja, jer uvijek je potrebno vidjeti i sagledavati koji su izazovi s kojima je danas suočen transport, bilo da se radi o bliskoj ili dalekoj budućnosti, dakle ne mislimo da treba voditi veliku raspravu o e, bliskoj ili dalekoj budućnosti, već smatramo da je digitalizacija već tu i da se treba njoj baviti kratkoročno i dugoročno. Dakle, potpuno se slažemo s onim što su rekli kolege iz DigiConnecta o digitalizaciji kao takvoj. I već radimo na brojnim navedenim temama. Trebamo vidjeti da li se želimo baviti pojedinostima, horizontalni pristup e, imati kao što e, to što se radi na digitalizaciji ekonomije podataka, tu je i direktiva o ispričavam se na ovom izrazu PSI direktiva, dakle to kažem na engleskom, tu je i uredba o zaštiti podataka Dakle, svi ti horizontalni radovi vrijede i za sektor transporta. Treba vidjeti da li postoje tu još neki aspekti koje treba pokriti u samom transportu, no kao što je to rečeno radimo najprije horizontalno, a onda ukoliko postoji potreba, onda ćemo sagledati da li treba nešto konkretnije učiniti za sektor transporta. U svakom slučaju, blagonakonno gledamo na ovaj prijedlog e, izvješća koji je jako pozitivan po nama. Najviše hvala, sada ponovno predam riječ našem izvjestitelju na kratko izlaganje. Hvala predsjednice, ja ću evo brzo ću se osvrnuti na e, opaske kolega i komisije što se tiče kolege Kampa. gdje smo u Europi? Pa to je jako subjektivno pitanje svaki put, e, pitanje kako to sagledavamo ovisi koje ćemo kriterije koristiti. No, u svakom slučaju ne mislim da smo toliko uznapredovali kao što bismo mogli biti, to je već rečeno tijekom rasprave. Neke zemlje, bilo da se radi o Kini ili neke druge, su više uznapredovale od nas, to je stvarnost. A zašto je tome tako? Pa jedan od razloga jeste upravo, po mom mišljenju, da u biti nemamo funkcionalno unutarnje tržište. Barem u tom segmentu kad bi se radilo o uređivanju i e, znate u Kini imate jednu instituciju koja regulira u, kod nas ima 28 plus 1 u Europi, to nije lo, mogao bih nabrati još, to nije loše, nije dramatično, ali evo vidimo i što se tiče samih ulaganja, u nekim dijelovima svijeta vidimo da su tu ogromna ulaganja, brojni naši ljudi koji su odlični stručnjaci, jako dobro napreduju u inovaciji, u digitalnom sektoru digitalnog pa i u sektoru transporta vidimo da su otišli u Silikonsku dolinu. E, zar mi nemamo kapitala u Europi? Imamo, sjedimo na kapitalu, imamo ga pregršt, ali oni, e, njima je i dalje privlačnije otići u SAD. Dakle, to je pitanje tržišta, ne u svakom apsolutnom sektoru, e, i u podsektoru, ali mislim da je to problem. Dakle, mislim da stvarno trebamo napraviti pravo unutarnje tržište i neko je danas u osnovom to ispomenuo i poticaje. Što se tiče startup eh, kompanije, ja ne mogu se više složiti s ovim što ste rekli, mislim, ne znam da li to treba još više naglašavati, ali ja sam doista veliki pobornik startup kompanija i volim mi to ili ne, u digitalnom eh, području ovaj podsektor eh, startupova je baš pokretačka snaga, dakle trebamo vidjeti koje podsaje njima možemo ponuditi u buduće. Harmonizacija, standardizacija, pozitivno, je li pozitivno, sveukupno mislim da jest, sad ovisi o tome kako ćemo standardizirati, mogu se neke stvari krivo napraviti, ali sve u svemu da e, kolega Ljeli iz SID-a rekao je, prvi je spomenuo opasnosti i radnike, rekli ste da ćete uložiti amandmane, potpuno se slažem, no volio bih da izbjegnemo situaciju u kojoj ćemo mi od, iz odbora TRAN, od našeg mišljenja, e, naše mišljenje pretvaramo u mišljenje odbora EMPL, odbora za zapošljavanje. Ovo nije vama upućeno izravno, ali evo ja sam e, radeći na strategiji za zrakoplovstvo e, imam svežu lošu uspomenu, to se pretvorilo u košmar, no što se tiče ovoga što ste rekli, da, slažem se, sa zadovoljstvom ću pogledati i razmotriti vaš amandman i siguran sam da ćemo naći rješenje. Također bilo riječi o turizmu, to je spomenuo kolega Van Kamp, pa znate, ovo je područje u kojem se dosta dobro snalazimo. Vi ste spomenuli booking.com, ja bih bio presretan da dođe dan kada ću moći sjeti za svojim kompjuterom i booking.com i rezervirati ne samo svoj smještaj, već i promet u kartu da dođem do e, do hotela u kojem želim boraviti. Dakle, sve, sva prevozna sredstva, ali znamo koje su prepreke i evo, nastojat ćemo se pozabaviti nekim uskim grlima Što se tiče robotizacije i pitanja radnika, o tome svemu znate, bilo da se radi o automobilnoj industriji ili, znate, u Češkoj republici, iskustvo znate, vozila koje je poluautomatizirano, ali vozač je bio tu. I to može imati utjecaje ne na zapošljavanje, već na prirodu i kvalitetu posla. I to je ta osnovna prilagodba i promjena do koje će doći. Zatim, zajedničke infrastrukture i poticaji kolega više nije tu koji je spomenuo taj element, ali to je dobra, dobra stvar bila. Predsjednice, vi ste rekli da sam zaboravio da, da, da sam zanemario činjenicu da automatizacija dolazi. Ne, ne, ja sam nešto drugo rekao i djelomično je komisija na to reagirala. Rekao sam da je primarno nešto čim, što danas zvuči jako privlačno, automatizirani automobili, ali postoje tu mnoge brojne stvari na kojima se već radi i koje će puno e, brže e, se realizirati, ali ja sam zadnji od onih koji mogu reći sačkajmo jer automatizirani automobili nisu tu, sačkajmo sa regulativom. Ja mislim da e, je velika razlika između trenutka kada e, automobil e, se sam parkira do tesnog auta koji će pogaziti pješaka do automobila koji će voziti od točke A do točke B. E, u svakom slučaju to je imamo još puno stvari kojima se trebamo pozabaviti u okviru ove e, svega digitalnog. Gospodin Lundgren e, iznio argumente ja u potpunosti vas razumijem i ja obožam vožnju, ali kao što rekao, to neće tako brzo nastupiti, no istovremeno moramo <laughs> diversificirati svoje hobije, svijet se mijenja. Sad želim reći komisiji zaključno sljedeće. Pitanje dakle prema kojem digitalizacija nije istovjetna u svakom vidu transporta, pa nije. U željeznici imamo RTMS, kad hoću preći granicu, znate ponekad se dešava da preko dana u jednom danu vozite i prođete kroz četiri zemlje i morate na svakoj granici uzeti one vinjete. Dakle, ovo je samo apsurdan primjer, ali stvar je realna zrakoplovstvo je drugačije, cesta je drugačija. Cestovni promet je zasigurno najmanje uznapredovao. Ako gledate teretni prijevoz, promet, tu imamo digitalizaciju, koriste se vozila, tu su softveri, no putnički promet može se uveliko pojednostaviti. Evo, imam digitalni ekran koji mi kaže da je došlo do nezgode 3 km dalje. I to čini veliku razliku. A to sve je povezano uz način na koji mi pripremamo regulatorno okruženje. Eto, toliko od mene, predsjednice. Najljepša hvala izvjestitelju. Gospodine vin vi želite pljeskati? Izvolite. Mikrofon nije uključen, prevoditelji ne čuju komentare iz dvorane. Dakle, gospodine izvjestitelju, u svakom slučaju najljepša hvala našem radu. Završili smo s radom, nastavljamo sutra ujutro jako rano, a ja nastavljam samo s koordinatorima jer imamo sastanak e, sjednicu iza zatvorenih vrata. E, samo malo, samo malo trenutak. I podsjećam da se amandmane na izvješće gospodine Teličke za ova dva dosija može uložiti do 6. ožujka u 12 sati. Hvala. A sada ćemo napraviti stanku od 5 minuta i nastavljamo nakon toga s koordinatorima. Znači, hvala, dragi kolege, vidimo se sutra u 9 sati.